Okay, colleagues, we're Štovani kolegice i kolege, sad prelazimo na točku 21. a to je sastanak zajedno s odborom za prava žena i jednako spolova našeg parlamenta. Govorit ćemo o inicijativi EU-UN Spotlight za iskorenjivanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Zaista nam je drago što je danas među nama ove neke mimica koji od dana kada je imenovan povjerenikom kazao da će biti e, povjernik feministi i on je zaista i e, radio u tom smjeru i drago nam je što je danas nama ovdje. Također imamo jednu posebnu gošću, gospođa Alketa Alketa Mripa, konceptualna umjetnica koja zapravo se bavi pitanjima e, dakle, spolne ravnopravnosti na Kosovu. To je zaista E, tjedan u kojem je ovo sve skupa došlo unutar Europskog tjedna akcije za djevojke. Jutro smo imali u posjeti e, djevojke iz Plan International i na našem odboru koji su e, isto tako dali intervju i Leasing i pitale me što ćemo mi učiniti ne samo da govorimo o ženama i djevojčicama, već da i učinimo nešto. vrlo su aktivne i u ovom tjednu. Naravno, u četvrtak, e, to je Međunarodni dan e, žena i djece i to je zaista jedna aktualna rasprava koju vodimo. Govorit ćemo o inicijativi EUN Spotlight za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i djevojčicama. I još jedan razlog zbog čega sam sretna danas, a to je upravo zbog toga, kao što svi znate, u petak e, Odbor za dodjelu nagrade Nobela dodjele nagradu za mir nekadašnjim laureatima, e, dakle dr. Denis Migeti i Nadije Murat, e, dvije osobe koje su zaista mnoštvo godina provele u borbi protiv nasilja nad ženama u Kwanze Kongu, dr. Murat koji je se bavio i isto tako liječio tisuće i tisuće žena u tom dijelu svijeta i Nadja Murat koju nikada nećete zaboraviti. Ja ne mogu zaboraviti njen govor na plenarnom zasjedanju kada je govorila o invaziji na njenom mjestu u Haši i kada je e, zapravo učinjena taocem i koja je narušena njena dostojanstvo kao žene i koja je skrenula pozornost svijeta na ove užasne stvari koje su se dogodile. Ove osobe su na Nobelovu nagradu pokazuje da međunarodna zajednica zaista ove teme smatra izuzetno važnim i e, zaista će se ovim temama baviti u budućnosti. Sada ćemo govoriti o onome što mi kao Europska unija činimo. Inicijativa EU union Spotlight koja je započela u rujnu 2017. godine u okviru Ujedinih naroda sa proračunom od 500 milijuna eura a ideja je pri tome bila da se zapravo investira ova sredstva u projekte koji će se baviti upravo pitanjem spolne pravnosti, a isto tako i e, nasiljem nad ženama i djevojčicama. Imat ćemo, dakle, ovo saslušanje i raspravu u dva dijela. Prvo, dakle, prezentacija povednika Mimice koji će neposredno nakon toga u drugom dijelu nastaviti se prezentacijom gospođe Alkete Mripa i nakon toga ćemo imati dio sa pitanjima odgovorom. Prvo, izvolite gospodine Mimica i moja kolegica Vilja, oprostite ako sam to krivo odgovorila, Vilja Blinkević-Jute, još je daleko kompliciranija od mog prezimena, ona će supredsjedati u ovom dijelu koja je ujedno i predsjednica odbora za prava žena jednakost spolova. Želimo dobrošicu. Hvala lijepa, je Linda, štovani povjereniče, štovani kolegice i kolege. Želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim kolegama iz odbora za razvoj na ovo izuzetno dobroj suradnji. Ja mislim da oba područja djelovanja u kojima djelujemo su ključna i na, kad je riječ o međunarodnom suzbijanju e, nasilja, spolno uvjetovnog nasilja, a što je isto tako i baza za suradnju. Svi ste svjesni isto tako i nasilja protiv žena u Europi i u ostatku svijeta. Čak e, i u Europskoj uniji jedna trećina žena e, bila je suočena sa fizičkim i seksualnim e, činom nasilja tijekom svog života. E, pristupanje Istanbulskoj konvencije Europske unije mora e, dobiti, dakle, e, proći kroz vijeće, ali to će biti snažan signal upravo kada je riječ o suzbijanju, dakle, nasilja spolno uvjetovanog nad ženama i to je zaista snažno svjedočanstvo i naše opredeljenosti koje se vidi u ovoj inicijativi Spotlight razmjena iskustava i želimo vidjeti koji je status samih implementacijskih koraka same inicijative i koje su to pouke koje možemo izvući nakon prve godine oživotvorenja ove inicijative. Zaista će mi biti drago saslušati povjerenika Mimicu i gospođo Ribar. Hvala vam lijepa. Ja bih eh, sada dala riječi, ne izvolite. Hvala vam lijepa, uvažene su predsjedateljice, uvaženi zastupnici, kolege i prijatelji. Hvala vam kao i uvijek na toploj dobrodošlici na eh, ovaj sastanak vaših dvaju odbora. Drago mi je što se mogu pridružiti pristupiti ovoj raspravi i zahvalan sam vam što se bavite ovom našom inicijativom Spotlight. Ovo je dobar trenutak da vidimo kako smo napredovali u prvi godinu dana i da razmotrimo naše planove za sljedeću godinu. Upravo sam se vratio iz Njujorka sa glavne skupštine UN-a. Mogu reći da je Europska unija bila dobro zastupljena i ondje smo se zalagali za naša globalna partnerstva i za naše opće vrijednosti, a u samom središtu tih vrijednosti su prava žena. Kao što znate, namjeravamo ojačati suradnju sa UN-om, uključujući i suradnju u području razvoja. Zajedno sa Aminom Mohamedom, zamjenikom glavnog tajnika UN-a, izdali smo jednu izjavu u kojoj smo naveli kako namjeravamo daljnje jačati naše partnerstvo u ovo vrijeme kada je multilateralizam e, u krizi. Što se tiče inicijative Spotlight, E, što to u praksi znači ovo naše novo partnerstvo? To znači da ćemo objediniti naše e, stručnosti i e, naše resurse kako bismo se borili protiv jednog od najstrašnijih kršenja ljudskih prava, kako bismo promijenili živote onih žena i djevojaka koje su marginalizirane i do kojih tradicionalni oblici pomoći ne dolaze. Nadovezujući se na već postojeće podatke i oblike pomoći, u ovoj inicijativi Spotlight želimo se pozabaviti e, najraširenijim oblicima nasilja koji postoje u različitim dijelovima svijeta. Dakle, želimo promijeniti stajališta i promijeniti živote. Naše početno ulaganje od 500 milijuna eura je najveća preuzeta obveza ove vrste u ovu svrhu. Bio je to jedan od mojih osobnih prioriteta, a i obećanje koje sam dao ovom parlamentu kad sam stupio na ovu dužnost kako bi se pobrinuo da ćemo svojim djelovanjem pomoći da se osnaže žene i djevojke i to ne samo da to neće ostati samo na riječi riječima i željama, već da ćemo e, sve inicijative poduprijeti stvarnim sredstvima. 500 milijuna eura je nužna, e, su nužna sredstva čija je svrha da se potaknu globalna djelovanja. Drago mi je što su Francuska, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina također već snažno poduprle inicijativu Spotlight. U studenom prošle godine najavili smo prvi regionalni program u Aziji čija je svrha da se osnaže žene koje su radnice migranti i koje predstavljaju iznimno važan element tamošnjih gospodarstava. U Bankoku smo čuli za organizacije koje pomažu kako bi oni koji, za koje se obično ne čuje dobili glas i e, odlučili smo im pomoći. Prošlog mjeseca u Njujorku najavio sam novi regionalni e, e, projekt koji se tiče ubijanja žena u Južnoj Americi. E, doista e, nevjerojatan je broj takvih smrtnih slučajeva. 12 žena dnevno biva ubijeno i mnogi takvi slučajevi nisu niti prijavljeni niti istraženi. E, u sklopu tog regionalnog projekta poduprijet ćemo aktivnosti na regionalnoj razini i u pet zemalja, Argentini, El Salvadoru, Gvatemali, Hondurasu i Meksiku u kojima je broj ovakvih slučajeva najveći. Ova inicijativa pomoći će nam i da se nadovežemo na političku želju da se e, prekine sa femicidima a o čemu e, su svih pet vlada e, izrazile svoje čvrsto stajalište. Između ostaloga čuli smo e, svjedočenje Natalije Delon e, zbog čega su svi koji su ju slušali imali suze u očima i ustali e, kada je ona završila svoje izlaganje. Ona je bila jedna od žrtava u Kolumbiji i zahvaljujući njezinim svjedočenjima i njezinom borbu, njezinoj borbi Takve, takva e, oblici nasilja sada se istražuju i bivaju kažnjeni. Dakle, upravo je riječ o takvim ženama. Zbog takvih žena postoji inicijativa Spotlight. To su žene koje odbijaju ostati u šutnji, u tišini, nepoznate, sve dok sve žene i djevojke ne budu živjele slobodno i mirno. To su žene koje emitiraju svoju svjetlost kako bi svi mogli živjeti u e, svjetlosti Znam da svaka žena i svaka djevojka može osloboditi snagu uragana ako joj se samo dopusti da raširi krila i to im treba omogućiti inicijativa Spotlight. Sljedeći program za Afriku trebao bi biti e, potpisan prije e, kraja ove godine, a za Karibsko područje i Pacifik početkom sljedeće godine. Dame i gospodo, dopustite da spomenem koliko je važna inicijativa Spotlight u okviru naših širih prioriteta. Zahvaljujući vašoj potpori i vašem vodstvu, Europska unija oduvijek se zalagala za ravnopravnost ravnopravnost spolova kako u Europi tako i e, drugdje u svijetu. No taj cilj ne možemo ostvariti sve dok svaka žena i djevojka ne budu sigurne. E, zastrašujuća i šokantna statistika o broju žrtava rodno utemeljenog nasilja dobro nam je poznata. Naš akcijski plan za ravnopravnost spolova predstavlja integrirani i ambiciozni okvir za e, promjenu života žena i djevojaka kroz naše vanjsko djelovanje i to u svim aspektima njihovog života, u njihovim socijalnim, gospodarskim i ostalim aktivnostima. Uskoro ćemo s vama moći podijeliti izvješće o napretku u provedbi akcijskog plana za ravnopravnost spolova i ponosan sam što mogu reći da se vide stvarne promjene. Došlo je do velikog broja u povećanju provedenih mjera o kojima izvješćuju svi dionici. Više od 60% sredstava uloženih 2000 2017. godine e, relevantno je za ravnost spolova za razliku od 47% 2016. E, dakle, e, dobro napredujemo u ostvarenju cilja da do 2020. godine više od 85% svih naših aktivnosti ima utjecaja na ravnopravnost spolovanja. Odabir oni koji će biti nagrađeni Nobelovom nagradom za mir prošloga tjedna e, za mene je bio e, iznimno značajan trenutak kao što vjerujem je bio i za sve vas. Ovogodišnji laureati, njihov odabir e, doista me ispunjava nadom da je moguće zaustaviti nasilje utemeljenu na rodu i da je to moguće učiniti još i za našega naraštaja. Inicijativa Spotlight također pomaže da se životi žena i djevojaka promijene na bolje. No u ovim nastojanjima kao i svim drugim oslanjamo se i dalje na vas, na vašu potporu i vaše znanje. Zahvaljujem vam na potpori i e, rado ću čuti vaše komentare, vaša pitanja i vaš daljnji doprinos ne samo borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama, već i svim drugim aktivnostima koje provodimo u ovom području. Hvala. Hvala vam povjereniče na vašoj snažnoj predanosti ovim pitanjima. Vidimo da se ta predanost sada pretače i u konkretne aktivnosti. E, da vidim tko se prvi javio za riječ. Beatrice. Zahvaljujem predsjedateljice, povjereniče. Hvala vam lijepo što ste došli ovo je trenutak kada možemo biti istodobno i veoma zadovoljni, ali i nezadovoljni. Prije, prije svega Nadja Murat i gospodin Mekvegi su dobili Nobelovu nagradu za mir u ovo vrijeme kada se neprestano borimo e, protiv nasilja nad ženama i protiv onih koje koriste žensko tijelo kao bojno polje. E, moramo biti svjesni koliko smo napravili kako bismo pokazali svoju predanost ovoj borbi. Znamo za sporazum iz 2014. zatim 2016. nagrada Saharov e, koja je također veoma važna u Europi i važno je da podupremo sve te ljude u njihovoj borbi za pravdu. Nadja Murat to dobro pokazuje. Dakle, ljudi koji su žrtve nekontroliranog nasilja moraju vidjeti da počinitelji tog nasilja bivaju kažnjeni i e, to je dio naših napora u borbi protiv nasilja nad ženama. Međutim, istodobno još uvijek postoje države članice Europske unije koje nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju, a to je najznačajnije sredstvo koje imamo za ovu borbu. Nažalost, Poljska prijeti da će povući čak i svoj, svoj potpis eh, s te konvencije. Zatim imamo Bugarsku u Hrvatsku koje postoje određeni trendovi, a iznimno je važno da budemo ujedinjeni. Nema razloga da Europska unija ne ratificira konvenciju. U vijeću moramo biti objedinjeni i svaka država članica mora ratificirati konvenciju. To i što se tiče dobitnika Nobelove nagrade je vjerojatno jedna od najboljih vijesti u posljednjem razdoblju i također e, čujemo da postoji e, program za održivi razvoj do 2030. godine u kojem postoje konkretni planovi i konkretna sredstva za tu svrhu. To je iznimno važno niti jedan cilj e, zacrtan za 2030. ne može se ostvariti ako prije toga ne riješimo problem nasilja protiv žena i djece diljem svijeta. Naravno, nužno je da dođe do odgovarajuće promjene u mentalitetima, u obrazovanju. Moramo na odgovarajući način obrazovati i dječake i e, mladiće. Mi sada živimo u vrijeme koje ne možemo usporediti ni sa kojim prethodnim razdobljem ono što se nekoć toleriralo sada se više ne tolerira. Ne treba uopće spominjati što se događa u Južnoj Americi. Inicijativa Spotlight e, odaslala je snažnu poruku u Južnoj Americi e, koja može služiti kao nit vodilja. Važno je izgraditi most s Južnom Amerikom i iskoristiti ta silna sredstva koja Europska unija izdvaja za tu svrhu. Nikada nećemo uspjeti uspostaviti pravedan mir eh, dok se žene ne oslobode od spolnoga nasilja. Doista zahvaljujem i povjereniku i predstavnicima eh, institucija što su ovdje. Da, i Nadja Murat i Denis McVegi uvelike se zalažu za to da e, žene koje su žrtve nasilja vide da po njihovi počinitelji, počinitelji tog nasilja bivaju kažnjeni. Izvolite. Hvala vam lijepo, ja zahvaljujem povjereniku na njegovu nadahnutu i nadahnjujućem govoru o ovim izazovima s kojima se suočavamo svakoga dana. Beatrice je dobro objasnila da i unutar Europske unije postoje problemi i da moramo djelovati eh, kako se ne bismo otklonili od onoga što smo već postigli. Vi ste također spomenuli tu nevjerojatnu nekažnjivost počinitelja u Južnoj Americi. Države koje ste spomenuli, Honduras, Guatemala, Salvador, Argentina, koliko ja znam, to su zemlje u kojima također postoje ograničenja prava na siguran pobačaj i ta ograničenja su možda najveća ondje. E, da li možda mislite da inicijativa Spotlight može i u tom smislu nešto pomoći kako bi te zemlje shvatile da ako žele smanjiti patnje žena i nezakonite pobačaje i pomaći ženama i djeci i obiteljima da smanje broj broj pobačaja da bi trebali zapravo osloboditi mogućnost pobačaja u svojim zakonodavstvima. Druga tema su dječji brakovi. Je li to također u okviru vaše inicijative i što je Europska unija može u tom području učiniti jer ti dječji brakovi predstavljaju veliko kršenje prava i uvelike uništavaju mlade živote, uglavnom djevojčica, iako u nekom slučaju i dječaka. Hvala vam lijepo, Judy Words. Zahvaljujem povjereniče što ste danas ovdje s nama i doista je lijepo da naša dva odbora ponovno sjede zajedno na ovako značajnoj raspravi. Slažem se sa kolegicama koje su govorile prije mene. Povjereniče, ja sam bila predstavnica na sjednici Eh, UN-a u New Yorku u ožujku prošle godine. Bila sam ondje i dvije godine ranije i vidjeli smo golemu promjenu u stajalištu SAD-a u te dvije godine i ta promjena eh, uzrokovala je promjenu u čitavom raspoloženju tijekom rasprava u eh, UN-u. Prethodno smo se borili da izgradimo e, mostove sa partnerima, nevladinim organizacijama i organizacijama koje rade u Africi. U ožujku ove godine ti ljudi i te organizacije e, bili su s nama, bili su na našoj strani jer su shvatili kao što smo svi mi shvatili da najveći, najveća zemlja u na svijetu više nije prijateljica žena i sami ste rekli da ste došli iz Njurka, ondje ste razgovarali s međunarodnim partnerima, pa bih vas zamolila da nam kažete politički što mislite u kakvom se trenutku nalazimo i jesu li naši afrički partneri i dalje naši partneri, dakle prateri nas u onome što mi želimo ostvariti i koji je vaš eh, savjet kako možemo dodatno uskladiti naše vrijednosti i nastaviti raditi zajedno. Pred nama je sastanak sa zemljama Afrike, Kariba i Pacifika e, pa mm, doista bi bilo zanimljivo malo više čuti e, kako izgleda sada suradnja sa tim pojedinim e, područjima u svijetu i na koji način možemo ojačati te odnose. Zahvaljujem povjereniče, možda želite odgovoriti na ova pitanja koja ste do sada čuli. Da, Uvaženi zastupnici, prije svega hvala vam lijepa na vašoj općenitoj potpori i na vašem općenitom angažmanu vezano uz aktivnosti koje se tiču ravnopravnosti spolova i vezano uz borbu protiv nasilja nad ženama i djecom. To je doista primjer zajedničkog rada i snažne predanosti da ostvarimo ciljeve ove inicijative. Postoje neka konkretna pitanja koja svakako treba razmotriti i o kojima treba govoriti povrh ukupnog koncepta inicijative Spotlight. Prije svega želim reći da je inicijativa Spotlight usredotočena na borbu protiv nasilja nad ženama i djecom, no to je veoma širok koncept, veoma široka ideja. U našim konkretnim programima mi se želimo pozabaviti i zakonodavnim okvirom i političkom voljom i promjenom mentaliteta i stajališta i željeli bismo se u tim konkretnim programima usredotočiti na sve aspekte nasilja protiv žena i djece oblici nasilja toliko su raznovrsni ako žena nema pristup reproduktivnom zdravlju ako žena nema pristup obrazovanju ili ima ograničen pristup obrazovnim uslugama, zdravstvenim uslugama, e, uslugama vezanim uz planiranje obitelji. To su sve oblici nasilja nad ženom. E, nemojmo u svojoj inicijativi biti jednostrani. Mi bismo se htjeli pozabaviti brojnim aspektima nasilja protiv žena i djevojaka. U tom kontekstu možda bismo trebali razmisliti i o ulozi Europske unije u reakciji na inicijativu SAD-a da ponovno uspostavi takozvanu politiku grada, e, politiku Mexico City-a, dakle koliko mi znamo ta politika doista ne bi bila dobra vijest za najsiromašnije žene na svijetu jer samim time pri, njihov pristup e, uslugama planiranja obitelji bio bi E, zaustavljen što bi moglo dovesti do, mnogo većeg broja neželjene djece, smrtnih slučajeva pa i pobačaja i to e, pobačaja provedenih u nesigurnim okolnostima. Europska unija nastoji istražiti koji bi bio najbolji mogući pristup kako bismo e, na neki način odgovorili na te moguće negativne učinke. Komisija poštuje autonomiju naših partnerskih zemalja i njihovu mogućnost da e, same odluče o pitanjima poput e, abortusa. Dakle, abortus što se nas tiče nije jedna od metoda za planiranje obitelji. Mi podupiremo jačanje zdravstvenih sustava u partnerskim zemljama kako bismo omogućili tim zdravstvenim sustavima da na bolji i sigurni način omoguće veći pristup uslugama koje nacionalno zakonodavstvo predviđa u sklopu njihovih e, prioriteta nacionalnog zdravstvenog sustava. Također unutar inicijative Spotlight gotovo stotinu milijuna eura izdvaja se za aktivnosti u području planiranja obitelji i kontracepcije. To nije izravan odgovor na pristup e, vlade SAD-a. Kao što znate, mi smo najveći e, davatelj službene razvojne pomoći na svijetu i naše aktivnosti u području razvojne pomoći su nešto o čemu odlučujemo mi sami na temelju svoje solidarnosti i e, na temelju naših odluka. Dakle, naše će ambicije za naše djelovanje biti visoke, neovisno o tome koliko nisko odlučuju ići drugi. To će dakle također biti dijelom naše e, inicijative Spotlight, e, planiranje obitelji, e, reproduktivno i spolno zdravlje, kontracepcija, sve će to za nas biti važnim dijelom borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Kada je riječ o dječjim brakovima, naša inicijativa Spotlight prilagođava se uh, u svakoj regiji na ono što u toj regiji predstavlja najznačajnije oblike nasilja nad ženama i djevojčicama, pitanjem mm, E, dječjih brakova. Osobito ćemo se baviti u okviru programa za Afriku e, koji ćemo dogovoriti u sklopu UN-a i pokrenuti krajem ove godine. To će biti najveći dio regionalnog programa, odnosno najveći regionalni program, prostite od ukupnog iznosa od 500 e, milijuna eura Um, koje, koliko je izdvojeno za inicijativu Spotlight. Dakle, dječji brakovi uključeni su u taj program za Afriku. Um, također Danas e, smo mogli jasno čuti kolika je važnost Istanbulske konvencije, to je jasno rečeno. Istanbulska konvencija Vijeća Europe prvi je međunarodni instrument koji određuje pravno obvezujuće norme za sprječavanje borbe protiv e, borbe e, oprostite za sprječavanje e, nasilja nad ženama i za borbu protiv nasilja nad ženama. Sve države članice Europske unije su potpisale tu konvenciju kao i Europska unija. Što se tiče ratifikacije Istanbulske konvencije na razini Europske unije i na nacionalnoj razini ona je ključna. Europska komisija nastavlja pozivati države članice da potpišu e, i ratificiraju, oprostite, da ratificiraju konvenciju što je to prije moguće. A surađujemo i sa Vijećem Europe kako bismo odašiljali pozitivne poruke o koristima od ove konvencije i koristimo svaku priliku za razgovor sa onima koji u pojedinim zemljama donose odluke o potrebi da se konvencija ratificira. Hvala vam gospodine povjereniče, hvala vam što ste nam naveli vrlo konkretne primjere iz vašega rada u ime e, europskih građana. Drago mi je što sada mogu pozdraviti sljedeću govornicu. Sjećam se da sam vidjela jedno vaše umjetničko dijelo u Prištini prije nekih tri godine. Sjećam se da sam čitala o tome i sada sam ponovno provjerila na iPadu da se podsjetim, no vjerujem da ćete i sami objasniti o čemu se radi. Mislim da je bilo nekih, e, da ste izložili nekih 15.000 ženskih e, haljina. Vi ćete to objasniti bolje od mene. Dakle, te haljine su bile izložene u Prištini kao podsjetnik e, na to što se dogodilo ženama i djevojčicama žrtvama seksualnog nasilja za vrijeme rata na Kosovu. Tijekom ovoga tjedna se u međunarodnoj zajednici progovara upravo o problematici nasilja i silovanja. Lijepi pozdrav vama, hvala. istinu e, moram reći da nisam jaka na riječima budući da se izražavam putem umjetnosti, tako da ću sada pročitati e, ove bilješke. Drago mi je da mogu nešto reći o svojim umjetničkim instalacijama. Da, moja instalacija se zove Thinking of You, a posvećena je onima koji su preživjeli seksualno nasilje svugdje u svijetu. E, ja sam bila inspirirana da kako zbivanjima na Kosovu. Moja umjetnička dijela se bave identitetom, e, sjećanjem i istinom. Konkretno bave se pitanjima ljudskih prava, od izbjegličke krize, seksualnog nasilja do e, ravnopravnosti spolova i slobode izražavanja. Ja sam predana društvenoj pravdi i stvaram umjetnost koja će ohrabriti ljude da razmisle o tim pitanjima, da sudjeluju u tom procesu i da dovedu do promjena. Vizualizacija e, onoga što se ne da izreći riječima je ono što me motivira u mojoj umjetnosti, e, potraga za onim izgubljenim i želja da se vidi i da se čuje. 2013. godine naišla sam na jedan intervju na televiziji žena koje su preživjele nasilje. Vidjela sam ženu kako se skriva iza zavijese u nadi da će ostati anonimna. Govori o svojoj traumatičnoj priči. Ona je ispričala tu svoju priču e, kako je bila žrtva nasilja i slušala sam kako njezina trauma nije završila tim e, strašnim dijelom, ne samo da je bila seksualno napastovana, nego je i stigmatizirana u društvu u kojem je odrasla i koje je voljela. Morala je proživjeti strah da e, osramoti obitelj. Na nju su gledali kao na ženu bez časti. Nisam mogla vjerovati da osim eh, tog eh, strašnog događaja koji je proživjela mora sa sobom nositi i proživljavati sramotu i do cijeloga života, a da pritom nikada nije ništa krivo učinila. Znala sam da o tome nije usamljena, da postoje mnoge druge koje su u mraku, koje šute i skrivaju se. Mnoge žene su njihove obitelji ohrabrivale da ne govore o seksualnom nasilju koje su proživjele tijekom rata. To se i dalje koristi u ratu, a žrtve ostaju neprepoznate i šute diljem svijeta. Nakon što sam pogledala taj intervju, znala sam da moram djelovati. Htjela sam da te žene izižu iz svoje šutnje, da se prekine ta stigmatizacija i htjela sam im reći da mislim na njih i da nisu same. Htjela sam učiniti nešto što bi uključilo čitavu zajednicu, a ne samo žene žrtve seksualnog nasilja. Htjela sam da one koje su preživjele osjete solidarnost čitavog naroda koji je tu da im pomogne i da im nešto da. Zato sam e, apelirala na muškarce i žene da doniraju e, haljinu ili suknju i htjela sam stvoriti umjetničko djelo koje bi pokazalo da nema sramote i da nema stigme htjela sam da se o tome progovori u svijetu muškaraca, na javnom mjestu. Odlučila sam to skriveno tajno pitanje iznijeti na vidjelo i staviti na glavnom postaviti na glavnom nogometnom stadionu u Prištinu gdje će biti na tisuće haljina i suknji na stadionu i da se, gdje se više nitko neće skrivati iza zavjesa. Muškarci i žene, mladi i stari, došli su i donirali su haljine i time što su svi sudjelovali u toj instalaciji, što sam razgovarala sa preživjelima, to umjetničko djelo je poprimilo vlastiti oblik i dobilo vlastiti život. To je postalo mjesto gdje su žene došle kako bi ispričale svoju priču. To je bilo jedno duboko emotivno iskustvo za mene i za sve one koji su pomogli i koji su sudjelovali. Za mnoge od preživjelih koji su donirali haljinu, to je bio jedan emotivni čin oslobađanja. To im je bila prilika da progovore da se osjećaju osnaženima. I to je ono e, što je važno kod umjetničkog dijela napraviti umjetničko dijelo koje će biti dostupno svima, a ne samo nekima. I zato ovdje govorim o snazi umjetničkog dijela i o tome što umjetnost može učiniti kada je vizualno prisutna pred vama, neovisno o jeziku, vjeroispovijesti ili etničkoj pripadnosti. Premda je ova umjetnička instalacija nastala na Kosovu, ona je posvećena svima onima koji su preživjeli seksualno nasilje diljem svijeta. Ona govori svojim vlastitim univerzalnim jezikom koji svi mogu razumjeti i osjetiti. Thinking of You nas je objedinio u prisjećanju na bol i odavanju počasti tisućama preživjelih. Mi smo se okupili kako bismo ih uvjerili da nisu učinile ništa pogrešno i da svi mislimo na njih i da ćemo zajedno prekinuti tu šutnju i stigmu. Vjerujem da je umjetnost dobar medij za ekspresiju. Mislim da može prijeći granice i može objasniti ljudima kako postići interakciju. Riječ je o otvorenoj konverzaciji sa različitim glasovima koji mogu dovesti do promjene u društvu. Moj cilj mene kao umjetnice nije da budem politički korektna, nego da poštujem istinu. Kao ljudsko biće ne mogu podnijeti nepravdu. Nemam e, ovlasti da donosim zakone ili politike. Imam samo svoju kreativnost i mogu i svoje stvaralaštvo. Mi, društveno angažirani umjetnici, izlažemo se brojnim rizicima, dovodimo se u neugodne situacije i raspolažemo sa malo resursa. Moramo biti praktičari i evaluatori. Kako bismo stvarali, moramo dobiti financijsku i praktičnu pomoć. A istovremeno moramo raditi imajući na umu da trebamo biti otvorena duha, inkluzivni i čuti priče koje nam kažu. Važno je da svi sudjelujemo u tome jer vjerujem da svi možemo dovesti do pozitivnih promjena, posebno kada se bavimo tako važnom problematikom kao što je seksualno nasilje. Kao što sam rekla ranije, bilo mi je toliko drago kada sam čula da je ovogodišnju Nobelovu nagradu dobio dr. Mukwege i Nadija Murad koji su se upravo borili protiv seksualnog nasilja u ratu. I tu dolazim do pitanja Zapadnog Balkana. Jesmo li poduzeli sve kako bismo procesuirali sve one koji su krivi za ratne zločine? Time što nisu svi izvedeni pred lice pravde, a to je protivno našim e, humanim vrijednostima i vrijednostima Europske unije, nadam se da će i ovaj današnji sastanak biti apel da se postigne pravda, pravda koja je potrebna i zakašnjela. Hvala. Hvala, rekli ste da nemate nikakvu snagu, ali mislim da je ovo bio jedan vrlo snažan apel. I sve je krenulo od vrlo jednostavne ideje jer e, žene se često asocira sa pranjem rublja, tako da mislim da je ovo doista jedan e, sjajan koncept i način da se ilustrira tako strašan zločin i omogući tim ženama da pronađu mir, barem donekle i upravo ste kada govorite o Kosovu jer se seksualno nasilje ne događa negdje daleko nego se dogodilo i na našem kontinentu. Ja sam bila u Jugoslaviji na godišnjem odmoru prije raspada i nisam mogla zamisliti da bi se tako što moglo dogoditi tamo. Da to pokazuje da se takve stvari mogu dogoditi bilo gdje i bilo kada to je snažan podsjetnik za sve nas. Julie je umjetnica, tako da možda će nešto htjeti reći o kreativnoj industriji. Da, ja osjećam se vrlo ganutom iz niza razloga. Ja sam e, prije politike bila umjetnica i mislim da umjetnost doista ima svoje mjesto koje je važno i prije nego što sam izabrana sam dovela ovdje jednu predstavu gdje su žene žrtve seksualnog nasilja svjedočile svojim pričama. Ovo nije samo mjesto za raspravu, ovo je mjesto i za umjetničko stvaralaštvo i kulturu i mislim da su ovakvi trenuci vrlo snažni. Kultura i obrazovanje je moj prvi odbor, e, odbor za ženska prava je moj drugi odbor i također sam e, u članu delegacije za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom i moji prijatelji su ovdje iz Kosova i nedavno sam bila u posjetu Kosovu. Zapravo često odlazim tamo, ne samo zato što je to jedno od mojih zaduženja, nego zato što sam e, osobno predana toj zemlji, ženama, mladima, civilnom društvu. I kroz svoj angažman ne samo kao političarka nego i kao osoba. Mislim da moramo biti angažirani kao ljudska bića i mislim da je tu upravo važna ta humana dimenzija vašeg projekta. Mislim da ćemo na taj način moći odraditi i svoj zakonodavni e, zadatak bolje. Mislim da se ne radi o tome da se ove dvije zadaće razdvajaju nego da se nekako stvari povežu. Mi smo koristili parlament kao forum za apeliranje na to da Kosovo da e, financijsku kompenzaciju žrtvama seksualnog nasilja i vidimo da će se to dogoditi. Ti ljudi koji su sve te godine čekali, znam da taj proces još uvijek u tijeku i da to nije lako jer e, sve žene ne žele otkriti svoj identitet, ali mislim da smo ipak na pravom putu da se barem donekle udovolji pravda, barem financijska pravda, ako ne već i ona sudska. Htjela sam iskoristiti ovu priliku za još nešto. I htjela bih reći da je solidarnost sa ženama u svijetu doista vrlo važna i kada neka žena javno kroz umjetničko djelo objasni što je se dogodilo, to može osnažiti žene u drugim dijelovima svijeta. Primjerice pokret Me Too dao je mogućnost ženama svugdje u svijetu da progovore o svom iskustvu. Ja sam u svojoj političkoj karijeri bila, naime, progovorila sam o silovanju u Indiji u autobusu i to me toliko dirnulo da sam htjela nešto reći o tome. Neki ljudi ne shvaćaju, to se dogodilo u Indiji, a ja sam se kandidirala za izbore za Europski parlament. Zato što su žene u moj zajednici na sjeveru Engleske konačno progovorile zbog e, nečega što se dogodilo jednoj ženi u autobusu u New Deliju. Dakle, ne smijemo zaboraviti da postoji snažna veza kada jedna žena progovori o svom iskustvu, to snažno utječe i na druge žene e, diljem svijeta. Ja ću ovdje e, u Europskom parlamentu biti domaćinom jedne e, konferencije posvećene ženama, udovicama i pozvala sam i žene s Kosova koje će zajedno sa udovicama iz drugih dijelova svijeta govoriti o svom iskustvu, primjerice neke udovice iz Kašmira ne znaju još gdje su im supruzi. Seksualno nasilje je rašireno u Kašmiru i drugim dijelovima svijeta. E, tako da bih htjela pozvati vas, gospodine povjereniče, budete li slobodni taj dan da dođete na konferenciju. Pozivam sve vas, dođite, poslušajte iskustva tih žena. One su bile žrtve nasilja, izgubile su mnogo, toga i nalaze se u situaciji gdje su zaboravljene. Mi moramo postići da se ovdje čuju njihovi glasovi. Mi moramo biti solidarne s njima. Dovest ćemo žene s Kosova koje su proživjele to strašno nasilje koje će sa drugim ženama podijeliti svoje iskustvo i mislim da nas to sve skupa može dodatno osnažiti. Sada Tereza Jimenez. Hvala. ja ću govoriti na svom materinjem jeziku, španjolskom. Hvala vam. Hvala, gospodine povjereniče. Gospodine povjereniče, vi ste znali, s obzirom da ste surađivali s nama, da je jedan od naših prioriteta, i to ću kazati prije svega, E, gospođi Ripik i svim onim osobama koji ne djeluju ovdje u našem okruženju, a isto tako i Otporu za prava žene i jednakosti spolova. Upravo ova tematika e, je jedna od glavnih tematika koje pratimo. Imamo i posebne otpore koji se isto tako nadstranački bave ovim pitanjima. Riječ je isto tako i o tome da Evropska unija E, pristupi Istanbulskoj konvenciji, a isto tako i Europska unija je angažirana kad je riječ o nasilju nad ženama. Mi smo učinili mnogo toga, ali još više toga valja učiniti. Postoje neki pravni propisi, postoje uredba za koju sam ja bila izvjestiteljica, a riječ je isto tako o skrbi o žrtvama e, nasilja Isto tako i tematika nasilja nad ženama dajemo toj temi velik značaj. To su aktivnosti u Europi, međutim imamo i neke zakonodavne i pravne e, segmente u odboru za pravna pitanja kad je riječ o seksualnom nasilju kao jednom vrsti e, dakle oružja u ratovima to je od najtežih zločina koji se uopće može izvršiti prema ženama. Stoga mi je upravo danas e, drago da su dobili dvoje kandidata Nobelovu nagradu za mir koju smo i osobno mogli ovdje upoznati. Riječ je o zaista značajnom problemu, a isto tako i svoje svojevrsna odavanje počasti i sjećanja na sve te žrtve, to ste vi vašim umjetničkom instalacijom pokazali svakodnevno ove žene bore se za svoje dostojanstvo, a isto tako i za pravdu, a jednako tako i bore se da ova sjećanja ne izblijede, dakle e, sjećanja ovih žrtava, govorimo o terorističkim e, činima, govorimo o nasilju, no kada se sada prisjetimo žrtava u današnjici, tada imamo jedan zajednički element eh, koji moramo istaknuti, a to je dostojanstvo, dostojanstvo sjećanja i prisjećanja. Samo uz pravdu i pravičnost možemo nešto učiniti. Inače, to sve skupa neće imati smisla eh, počinitelji moraju eh, biti pozvani na odgovornost za sve ono što su učinili od ovih zlodjela. Moramo isto tako djelovati u obrazovnom segmentu, moramo se boriti protiv nasilja nad ženama, a isto tako i u okviru dakle kulture mladih. E, sve ono što počne sa jezikom može se kasnije pretvoriti u učine ako se žene e, dakle u razgovoru spominje kao predmetima. Ti predmeti kasnije mogu postati predmeti življavanja. Svakako tu se moraju žene shvatiti ne samo kao radna snaga, već i kao osobe koje mogu biti neovisne. Također smo nastojali da u odboru za prava žena i jednako spolova, ali i odboru Envi, zaista pokušali da e, nam ovo bude jedna od centralnih tema. Ponosni smo E, da možemo ovu tematiku nastaviti. Hvala Tereza. Hvala vam u istinu na ovim riječima. Da, to je doista izuzetno važno kada je riječ isto tako ravnopravnost polova, a isto tako i pravda, pravda koja se mora dogoditi. Jedan slučaj koji e, svjedoči o tome da nismo imali zadovoljenje pravde, imamo preživjele vas nije krasniči iz Kosova ona je kao 16-godišnjakinja 1990. oteta iz svog e, mjesta. 2014. godine ona je e, dakle shvatila da je pronađen, odnosno da je osuđen u Mitrovici policajac koji je tada silovao i dobio je kaznu 10 do 12 godina. E, to je dalo nadu svim onima koji su preživjeli da čuju dakle u presudu. A kada se je dakle Vrhovnom sudu u drugostupanjskom sudu, međutim ova e, optužba je odbijena i time smo se vratili korak unazad i zbog toga nam treba jedan pravosudni sustav koji koji mora doživjeti svoje preinake. Ja sam majka i učim svoju djecu, budite oprezni što činite, jer e, svaka akcija ima svoju reakciju i svoju posljedicu i što mi činimo drugima. Dakle, svi moraju biti odgovorni za sve zločine koji su počinjeni i koji su oni sami svojim rukama počinili. Hvala. Zahvaljujemo i povjereniku i gospođi Emri koji su nam ukazali na svoja iskustva, želimo im zahvaliti i željela bih e, zapravo pozvati vas da se uslikamo, da činimo jednu zajedničku fotografiju, možda ovdje gore, sa upravo ovim parlamentarnim simbolima i ovom zastavom u pozadini. Hvala vam lijepa.